gospođu Violetu Bulc, povjerenicu za promet. Zato što je na dnevnom redu izjava Europske komisije o budućnosti paketa zrakoplovstva. Naravno, dat ćemo odmah e, riječ e, gospođi povjerenici, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu. gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Za početak moram reći da mi je zaista drago da smo ovdje kako bismo govorili o budućoj strategiji zrakoplovstva za Europu. Hvala vam na interesu koji ste iskazali za ovu temu. Mi ovdje e, pokrivamo e, mnoge aspekte kao što znate, zrakoplovstvo je zaista jedna od lokomotiva za radna mjesta i za mobilnost. I zato trebamo imati konkurentno zrakoplovstvo u Europi. To je ključno za europsko gospodarstvo i važno za Europsku komisiju. Europa mora i dalje imati vodeće mjesto na tom planu u interesu građana i tvrtki. Komisija visoko pozdravlja mjesto koje pridajete ovom izvješću i mjestu koje pridajete aeronautičkoj industriji koja je jedan od važnih industrijskih sektora i tražite održiv sektor aeronautike. Vi tražite sasvim ispravno dugotrajnu strategiju europskog zrakoplovstva zato će nova inicijativa za novu stavnu strategiju u Europi koja bi se trebala usvojiti 2. prosinca, ona koja bi trebala pomoći e, da se na holistički način pristupi restrukturiranju tog sektora. Što se tiče konkretnih zahtjeva, s obzirom na to da i dalje radimo na izradi strategije, dopustite mi da naglasim nekoliko stvari. Prvo vezano za globalne perspektive svjetsko tržište zrakoplovstva se mijenja i restrukturira. Ne smijemo ga se bojati, već e, moramo aktivno raditi i igrati e, aktivnu ulogu u oblikovanju tog novog svijeta. Slažem se s vama da je odsudno da europsko zrakoplovstvo bude dobro opravljeno kako bi se moglo natjecati s jakim dionicima na svjetskim tržištima. Imamo konkurente iz Azije i iz Bliskog istoka. Upravo sam se vratila iz zemalja Srednjeg istoka i to samo mogu potvrditi. Imamo ambicioznu vanjsku politiku u zrakoplovstvu. Moramo pregovarati i ugovarati sporazume s trećim zemljama na planu zrakoplovstva, a pristup tržištima mora se davati na osnovi poštivanja naših normi i tako da se ne naruši tržište. Pozdravljam mjere kojima se može boriti protiv narušavanja ponašanja na tržištu u svjetskom zakoplovstvu. Iz tog razloga Europska komisija sada razmatra nove mjere za borbu protiv nepoštenih trgovinskih praks, poslovnih praksi zrakoplovnih tvrtki trećih zemalja. Treće, interno tržište, sa stanovišta internog tržišta, neka zrakoplovne tvrtke i dalje imaju probleme, dok druge posluju vrlo dobro. E, isto tako, velike Europske zračne luke su profitabilne dok male imaju poteškoća. Ali ako usporedimo um, to sa drugim dijelovima svijeta, dakle situacija je zapravo prilično e, šarolika. Potrebno je u regulativi napraviti nove napretke kako bi taj sektor postao učinkovitiji, dati stabilniju klimu za ulaganja, posticati inovacije i kako bismo osigurali da sigurnost ostane na visokoj razini na kojoj je sada. Nadalje, i IATA uvjerena sam da će omogućiti da ja sam nastavi E, dobro raditi nakon reformi. Glavni cilj bit će da se uvedu novi mehanizmi kako bi se postigao bolji nadzor sigurnosti i kako bi se uvele nove metode kojima će se pravila dogovarati na osnovu rezultata koji trebaju dati. I e, zato e, trebamo e, pozdraviti nove aspekte regulative vezano za bespilotne letjelice. Tu želim čestitati i pozdraviti Europskom parlamentu na radu koji radi na području bespilotnih letjelica. Nadalje, trebamo i dalje imati održivi rast u zrakoplovstvu. Potpunosti se slažem, mora imati vrlo kvalificiranu i iskusnu radnu snagu. Istovremeno pojavili su se novi poslovni modeli. Moramo pomno proučiti kako oni djeluju na pitanje zapošljavanja i zato je potreban sveobuhvatan socijalni dijalog. Peto, poboljšanje inovacije. Drago nam je da ste naglasili važnost provedbe i jedinstvenog europskog neba SIS-2 plus važno je e, za dobru kontrolu reda i za bolji nadzor sigurnosti e, službi koji pružaju usluge u zračnom prometu. Također treba se to pozitivno odraziti na okoliš, imati manje e, gužve u zračnom prometu, a treba također smanjiti i troškove. Što se tiče projekta Cezar, tu imamo novu zakonodavnu platformu koja će omogućiti inovativne koncepte kontrole reta na koordinirani način u Europi. I želimo dakle da se Cezar primjeni što je prije moguće. E, i s tim e, se samo mogu i ja složiti i nezadovoljstvom koji ste izrazili sa zakonodavnim propisima koji još nisu riješeni vezane za prava putnika i e, za slotove. Vaša je politička podrška u tom smislu i više nego dobrodošla. Šesta tema jest okoliš moramo paziti kako na okoliš utječe ovaj sektor zrakoplovstva koji se stalno širi. E, moramo smanjiti mm, emisije ugljika u e, zrakoplovstvu. Bila sam e, na sajmovima avijacije u Parizu i u Dubaju i vidjela da je Europska unija sada usvojila vrlo e, snažne e, zakone e, u tom smislu, a i kao također radi na iznalaženju rješenja na svjetskoj razini. Učinit ćemo sve kako bi se to i ostvarilo. Vjerujem da budemo li zajedno radili, da ćemo moći imati jaka sektor zrakoplovstva u Europi, a bit će mi drago da saslušam što vi imate reći na tu temu. Hvala lijepo povjerenici Violeti Bulc. Otvaramo raspravu za početak izjave klubova zastupnika. Najprije gospodin Marinesku na dvije minute u ime Europske pučke stranke. Hvala lijepa. E, gospodine povjereniče, dame i gospodo, kao što je to već e, rekla povjerenica, e, radi se o E, zrakoplovstvu koji je vrlo značajan e, sektor prometa i ne možemo ni zamisliti kako bi svijet izgledao bez zrakoplovstva. To možemo dobro uočiti kada su štrajkovi, onda vidimo u kakvim smo problemima. Dakle, mi taj sektor u potpunosti podržavamo e, infrastrukturi, infrastrukture zračnih luka, regionalnih zračnih luka. Potrebne su nam nove infrastrukture na aerodromima, a isto tako e, zrakoplovne tvrtke moraju raditi u e, jednom korektnom okružju tržišnog natjecanja. E, I moramo tražiti da veliki regije zrakoplovstvo u svijetu poštuju ta pravila. Pozdravljam otvaranje pregovora sa zemljama Perskog zaljeva. Potrebno nam je i jedinstveno europsko nebo, a i Cezar se mora primijeniti što je prije moguće u novoj europskoj eh, arhitekturi eh, koje ćemo uspostaviti, a ne u sadašnjim okvirima. U protivnom ćemo izgubiti puno vremena. Sama agencija mora u potpunosti raditi e, e, kako e, treba i svi moramo podržati jasu. I ne smijemo zaboraviti naravno na one koji su zaposlene u tom sektoru. Važno je da se deblokiraju oni dosjeje koji su sada blokirani na vijeću. Molim vas da iskoristite ovo što smo mi izglasali u Europskom parlamentu i kada se bude glasalo dakle u prosincu. Hvala. A, sada za socijaliste i demokrate sljedeće kolega. Gospođo povjerenice, ovdje ste nabrojali jako puno elemenata. Mi dijelimo E, mišljenje. Zrakoplovna industrija predstavlja milijun i po radnih mjesta. Promet od 65 milijardi eura u Europi, znači to je vrlo značajno za europski BDP. Međutim, još uvijek nismo dovoljno konkurentni na svjetskoj razini, to nitko ne može zanijekati. Danas e, mi u Europskom parlamentu želimo naglasiti što želimo da bude u tom paketu. Znamo da su zrakoplovne tvrtke iz Europe u moraju nositi s velikom konkurencijom na međunarodnoj razini. I e, moramo to otvoreno reći, ti e, međunarodni konkurenti često primaju državne subvencije bilo da se radi o zemljama Persijskog zaljeva ili drugim zemljama iz Azije. Međutim, ne smijemo se zbog toga zatvoriti. Ne, moramo imati inteligentnu strategiju kako bismo ostvarili bolju e, klimu konkurentnosti za sve. Konkretno rečeno, želimo da se revidira direktiva 868 iz 2000 i E, četvrte godine. A moramo više raditi i u Europskom parlamentu i općenito u Europskoj uniji kako bismo ostvarili mnoge ciljeve koje imamo za međunarodni plan. Želim se sada vratiti na socijalne aspekte u Europskoj uniji. Gospođo Bols, lijepo ste rekli da trebamo imati kvalificirane i motivirane radnike. Međutim, oni vrlo često imaju loše vrste ugovora ili ugovore bez radnog vremena ili e, druge nestabilne ugovore. Predlažem stoga da mi ovdje napravimo ono što je zaista naš posao prije nego što druge privučemo u naš pozitivne način gledanja. A sada gospođa Foster u ime ECR-a. Hvala lijepa. Zahvaljujem se najprije izvjestitelju na radu na ovoj rezoluciji. Ja ću se usmjeriti na njezin sadržaj i zahvaljujem se naravno izvjestitelju koji se potrudio da se u različitim klubovima slože oko toga. E, složimo se s mnogo toga osim sa tri stvari. Prvo, paragraf sedmi i reference na tržišno natjecanje. Smatram da nije uloga Europske unije e, da gleda na koji način e, se financiraju zrakoplovne tvrtke ako e, oni udovoljavaju osnovnim sporazume. U protivnom mi ne možemo intervenirati i kad bismo tako gledali na te tvrtke iz trećih zemalja, to bilo loše e, za naš kredibilitet u svijetu. Nadalje, Drago nam je da kažete da trebaju visoko kvalificirani profesionalci raditi u e, e, našem zrakoplovstvu. I iz tog razloga kažete da se moraju zadržati sadašnji ugovori i socijalni standardi. Ali e, stavci koji slijede nakon toga previše su detaljni i vezani su više za pitanje zaposlenja, a nedovoljne se njime bave na odboru na promet. U paragrafu 23. govori se o ne, i kao mi kažemo da je i potvrđujemo da je JASA vrlo važna kao agencija za sigurnost, ali mi ovdje ne podržavamo jedinstveni E, glas Europske unije na tom području, jer su države u članice ICAO-a prema konvenciji iz Chicago. prema tome ne podržavam to da se iz ICAO povuče predstavnik svake države članice. I na kraju to su razlike iz koje je ECR uložio zaseban prijedlog rezolucije i nećemo moći podržati zajedničku rezoluciju. Međutim, Čestitamo izvjestitelju i e, čekamo vaše prijedloge u prosincu. Hvala. A sada, gospođo Meissner, na 2 minute i 30 sekundi u ime liberala. Hvala lijepo. Ah, hvala vam povjerenice na svim informacijama koje ste nam dali i e, ispričali ste nam kako ste dojmove stekli kada ste bili u perskom zaljevu jer zrakoplovstvo je vrlo značajno u Europi, velik broj radnih mjesta ovisi o zrakoplovstvu izravno i neizravno. Pred nama je mnogo toga što moramo odraditi, moramo se usmjeriti na inovaciju, moramo raditi na novim materijalima i novim izvorima energije. Prije tri godine eh, eh, da su mi rekli ka, su mi ispričali kako bi trebao izgledati avion budućnosti. Još nismo došli do toga, ali svakako usmjeravamo se prema avionima budućnosti. Avion bi u budućnosti morao biti manje bučan. Osobe koje često lete ne bi smjele biti podvrgnute tako strogim kontrolama moramo također riješiti i probleme vezane za tržišno natjecanje. Jer tu se ne pojavljuju samo zemlje Perijskog zaljeva, već i druge zemlje e, koje otežavaju e, rad e, europskih zrakoplovnih tvrtki. Postoje i propis 868 kojeg moramo revidirati ali e, iako sam e, zadovoljna s ovim prijedlogom, e, moramo razmotriti kakva je situacija i sa onima koji su zaposleni u zračnoj luci. Nije samo, nisu samo zrakoplovne tvrtke koje zapošljavaju cjelokupni sektor aeronautike to također radi. Moramo raditi na način da poboljšamo konkurentnost Europske unije dio problema može se riješiti međunarodnim sporazumima. O tome i govorimo u našoj zajedničkoj rezoluciji. Još par primjedbi. Vrlo je važno da a, zaposlenje u zrakoplovnoj industriji bude atraktivno, sigurno moramo omogućiti sigurnost kako putnika, tako i posade. Naravno, važno je da avioni mogu komunicirati koristeći sustave satelita a isto tako kada se uspostave novi sustavi komuniciranja od aviona do aviona, da oni budu učinkoviti. I na kraju potrebno je zajedničko europsko nebo, kao što smo naglasili. Radit ćemo na tome i nadamo se da će uskoro dati rezultate. Hvala, a sada gospođa Lopez Vermeho u ime kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa. Htjela bih za početak govoriti o nekim socijalnim problemima u sektoru zrakoplovstva, a u svjetlu onoga što je rekla gospođa Bulc. Zrakoplovne tvrtke su proizvođači i postoji socijalna erozija e, gdje one su dobitnici. Zašto to kažem? Jer je zrakoplovstvo jedan od sektora na koji najviše utječe socijalni dumping. I e, iz tog razloga tražimo od Europske komisije da ne traži liberalizaciju sektora zrakoplovstva na uštrb zaposlenika. Tako je to vezano za propise za usluge i jedinstveno europsko nebo. E, važno je da se radi na pitanjima sigurnosti i na pitanjima kolektivnih ugovora. U protivnom E, situacija će se srozati. Ja sam inače solidarna sa štrajkašima Air France koji su nedavno štrajkali. Još nešto. Došlo je do puno liberalizacija u tom sektoru posljednjih godina i e, mi smo protiv tih privatizacija jer kao što pokazuje i na u Španjolskoj to su zaista skandalozne stvari do kojih dolazi uz podršku komisije. A e, još jedna stvar, s obzirom na konferenciju o klimi, e, zrakoplovna industrija tu puno radi i e, zato i moramo paziti što se radi sada. Gospođa Deli, tri minute u ime zelenih. Gospođo povjerenice, dragi kolege, zrakoplovstvo je od svih načina prometovanja ono koje najviše e, emitira stakleničke plinove tri puta više nego li automobili. Zamislite, ako idete iz Londona za New York, emitira, e, ne, ima emisija stakleničkih plinova koliko jedna osoba potroši da bi se grijela godinu dana. A usprkos tome, tom sektoru ne plaćaju se porezi. Niti porez na kerozen, niti no, poreza e, općenito u smislu PDV-a. Pa je li moguće da jedino fosilno gorivo koje ne bude potrebno porezima bude kerozen? zašto su drugi energenti imaju prevelike poreze, a, zrakoplovna industrija manje. kako se smanjila cijena karata, za, situacija se jako pogoršala u sa klimatskim promjenima i temperature su se povećale dosta je toga, moramo zatražiti da se oporezuje kerozen. Postoji i još jedan veliki izazov, a to je so, izazov socijalne prirode. U zrakoplovstvu se sve može primjenjivati, sve vrste ugovora, od e, tvrtki kao i služe kao poštanski sandučići do ugovora bez radnog vremena. Gospođo Bulc, ja vjerujem u vas. Vi ste rekli u lipnju da nećete odustati od toga da radite na tim pitanjima. Dakle, dosta socijalnog dumpinga koji uvijek idu na uštrb zaposlenika. Moramo revidirati uh, uredbu 868 i e, tvrtke poput Ryanaira i Norwegian Airlines trebamo primorati da poštuju pravila. Ovakvi propisi trebaju nam omogućiti da se borimo protiv nelojalne konkurencije zemalja Perzijskog zaljeva poput e, Katara ili Ujedinjenih Europskih Emirata koji uz subvencije su se okomile na europsko zakoplovstvo, a kako se europske trfe mogu nositi protiv takvih državnih potpora koji e, samo e, stvaraju problema, odnosno nelojalnu konkurenciju. Dakle, postoje tri stvari, pitanja okoliša, socijalna pitanja i socijalni dumping. E, rezolucija pučana tu ne daje odgovor, međutim, Rezolucije zelenih tu daje konkretne odgovore. Mi se zalažemo za planetu, za zaposlenike i e, e, za e, klimu koji će u protivnom će oni platiti ceh svega toga. Sada gospođa Juto u ime EFDD-a. Poštovani kolege, Najbolja europska zrakoplovna kompanija u posljednjih pet godina prema Skytrexu ne pripada zemlje članice, nego je to Turkish Airlines. Svijet se mijenja i zrakoplovne rute se odmiču sve više od našeg kontinenta, idu prema Aziji, a prolazeće pri tome po Bliskom istoku. Ako se osunemo oko sebe, kada je riječ o broju putnika, najznačajnije kompanije su Emirati, Qatar Airways, Etihad i Turkish Airlines ne možemo ne priznati neuspjeh europskih strategija i politika koje osim toga sada uzmiču pred prodorom kapitala trećih zemalja u našu industriju. Tu mislim na ono što se dogodilo u Italiji sa prodajem dobrog dijela imovine Alitalije, naše sada već nekadašnje glavne zakupnove kompanije, prodajem etikatu a to nam je prodano od strane Rencijeve vlade kao uspjeh, a prodala se upravo kako bi se ispravilo loše upravljanje u proteklim godinama. Ali koja je posljedica toga? Loša i slaba industrija koja je zbunjena nedostatkom planiranja kada je riječ o prometnim tokovima, čvorištima i lokalnoj povezanosti. Što namjerava učiniti komisija? Hoće li učiniti preokret u odnosu na prethodne godine i dati novi zamah europskoj industriji i zaštititi je i u odnosu na e, strane kompanije ili hoćemo li jednostavno svjedočiti njezinoj propasti. Hvala gospođo Ajuto, gospođa Arna tu nf dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. Dame i gospodo, kao prvo želim reći da imam neke dvojbe vezano uz jedinstveno europsko nebo. Možda su namjere dobre, međutim pod ugovorom da se pojednostavni civilno zrakoplovstvo u Europu ovdje se stvara nešto što nema, ne daje nikakve rezultate i nekakav sustav koji nije fleksibilan. E, rezolucija koju upućujemo komisiji čini mi se zanimljivom iz više razloga. Kao prvo u sigurnosnom smislu mi se zalažemo za jačanje sigurnosnih mjera neovisno o području. Zrakoplovstvo u kojem sam radila godinama u Air France zahtjeva da sigurnosne mjere budu na najvećoj razini. I Krajnji je trenutak da tijela zadužena za civilno zrakoplovstvo poduzmu mjere kao što je primjerice liječnički pregled e, svih koji sudjeluju u zrakoplovstvu nakon afere German Wings. Isto tako ne možemo učinkovito, ne možemo naprosto stajati skršenih ruku i vidjeti što se događa sa nacionalnim zrakoplovnim tvrtkama koje su sastavni dio našeg, naše baštine. Treba poduzeti napore da kako da to trebaju činiti i radnici, međutim naše tvrtke neće preživjeti ako ne budu dovedene u ravnopravan položaj sa konkurentima, posebno sa zrakoplovnim tvrtkama iz E, zemalja zaljeva i Turske. One dobivaju e, subvencije, zatim isto tako ne moraju plaćati neke socijalne, e, socijalna davanja, isto tako su izuzetno od plaćanja naknada i pristojbi u zračnim lukama. Međutim, u slučaju Europske unije državne potpore nisu dopuštene budući da ih je komisija zabranila. Međutim, mi kroz preporuke komisije da se ubrza smanjenje emisija stakleničkih plinova, dakle sigurno će se povećati opterećenje na e, koje moraju ispuniti naše zrakoplovne tvrtke. Isto tako će se povećati i cijena zrakoplovne karte, što znači da će i potrošači morati plaćati veće cijene. Gospodin Epitideo u ime nezavisnih, imate jednu minutu, izvolite. Grazie, signore presidente. Hvala. Što se tiče zračnog prometa, ovaj sektor e, ima potencijal da bude faktor gospodarskog razvoja u Europskoj uniji. Međutim, zato je potrebno da Europska unija usvoji strategiju koja će moći odgovoriti na izazove koje pred nas stavlja e, trenutna situacija i budućnost. Dakle, tu treba imati na umu i gospodarskih pritisak izvana. se, moramo se nositi sa nelojalnom konkurencijom i moramo unaprijediti sigurnost na letovima. Moguće je usvojiti tehnologije koje su ekološki osjetljive, također treba povećati broj radnih mjesta i povećati broj zaposlenih u tvrtkama, ljude koji će biti dobro informirani i koji će moći osvojiti nove tehnološke zahtjeve. Države članice također trebaju donijeti nove propise kojima će se osnažiti ovaj sektor. Hvala. Hvala gospodine Vandenkamp, izvolite. Imate dvije minute. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kao prvo, dopustite mi da zahvalim e, gospodinu Marinesku, ali također i gospodinu Ertugu i gospođi Meissner, e, zato jer smo ovdje u parlamentu uspjeli izraziti jasnu rezoluciju za europski sektor zrakoplovstva. Pučani imaju velika očekivanja od ove rezolucije zato jer 2.12. želimo imati inovativan i konkurentan dokument u kojem će jasno stajati u što želimo pretvoriti zrakoplovnu industriju, europsku zrakoplovnu industriju u nadolazećim godinama. Tu valja povesti računa o četiri elementa. Prvo, konkurentnost europski zrakoplovni sektor je premalen. Moramo biti kao prvo konkurentni kao Europa i ta se konkurencija, to tržišno natjecanje mora odvijati lojalno, no um, sumnjamo da će neke zemlje dalekog istoka prihvatiti tako lojalno tržišno natjecanje. Zatim, zapošljavanje europska industrija zrakoplovstva, e, industrija satelita i bespilotnih letjelica od ogromne su važnosti za Europu. Moramo ih e, promicati, moramo ih na neki način razmaziti. E, kao što je rekao gospodin Ertug, važna je i socijalna agenda. U europskom zrakoplovnom sektoru važno je uzeti u obzir i socijalna pitanja. I na kraju, gospodine predsjedavajući, pitanje sigurnosti. Vidjeli smo ono što se dogodilo u Egiptu, a to je zapravo bilo više pitanje mm, osiguranja nego sigurnosti, ali to predstavlja i izazov za nas, a i za gospođu povjerenicu. Gospođa Jala Sender na jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospođo povjerenice. Mi iščekujemo donošenje ovog paketa do kraja godine i nadamo se da će se povesti računa o milijunima putnika koji lete nad europskim teritorijem i i zbog toga tražimo poštivanje prava putnika kada je riječ o sigurnosti, pristupačnosti, a također i zaštiti od nekih e, aviokompanija koje čini se da sada zlostavljaju svoje putnike. Također tražimo da se povede računa i o svim zaposlenicima ovoga sektora koji pod pritiskom takozvane konkurencije se nalaze u nepovoljnom položaju ne samo da e, imamo pilote sa niskim e, prihodima, nego neki čak i plaćaju kako bi dobili dozvolu, a također i neko kabinsko osoblje radi tjednima, a da ni ne vide svoje obitelje. Znam da vi pokazujete zanimanje za to i da ćete o tome povesti računa. Kada je riječ e, o pristupu lokalnim, regionalnim zračnim lukama, to je sve važno. Dakle, treba nam snažna industrija koja će graditi, koja će reciklirati, ali također biti konkurentna. Hvala gospođo Sender. Gospodin Poreba, imate jednu minutu, izvolite. Hvala. E, današnje zrakoplovne kompanije suočavaju se sa brojnim izazovima kada je riječ o konkurentnosti na domaćem tržištu, ali i na svjetskom tržištu. Domaće tržište temelji se na e, propisima, ali i na ograničenjima poput e, europskim trgovanjima emisijama što oslabljuje europske prijevoznike. Dakle, molim vas, gospođo povjerenice, da se ovim prijedlogom u prosincu ojača konkurentnost ovoga sektora u Europi i da se iznese strategija za njegov daljnji razvoj u Europi. Želim također naglasiti važnu ulogu koja pripada regionalnim zračnim lukama jer recimo u mojoj izbornoj jedinici, u mojoj e, regiji postoji zračna luka Jašonka koja je sada od sekundarnog značaja, ali mogla bi preuzeti promet nekih većih zračnih luka u Poljskoj. Dakle, gospođo povjerenice, želimo da ovaj prijedlog strateški pridonese razvoju zračne industrije u Europi. Hvala. Gospodin Telička na jednu minutu će dobiti sada riječ, a molim e, još jednom naše govornike da ne brzaju previše jer otežavaju posao prevoditeljima. Gospođo povjerenice, cijenim što vi cijenite našu rezoluciju čini se da gledamo u istom pravcu i e, također e, tu nailazim na mnogo preklapanja u mišljenjima. Rezolucija je uravnotežena, nije savršena, ali dobro iznosi ciljeve. Dopustite mi da se osvrnem na ono što su rekli kolege sudbina e, nekih e, zrakoplovnih kompanija zapravo nije njihova krivnja, niti je krivnja zemalja članica, nego uvijek se za to okrivljuje Europska unija. Naravno, imamo paket za zrakoplovstvo, moramo se pozabaviti problemima, moramo se pozabaviti domaćim tržištem, moramo imati E, ravnopravni teren za konkurenciju i to ste naveli. Dakle, komisija će morati učiniti napor u tom e, smislu, ali protekcionizam nije rješenje. To nije ono što trebamo učiniti. Gospođo povjerenice, moram reći da smo nastrpljivi da e, vjerujemo da ovih e, sedam točaka koje ste iznijeli, ako se dobro provedu, da će biti dobar temelj za našu industriju, ali to bi u načelu trebalo dovesti do stvarne konkurentnosti i ne i siguran sam da imamo isti stav o tome. Hvala. Gospodin Huntis, imate jednu minutu. Hvala lijepa. Očekujemo završne prijedloge komisije vezano uz e, civilno zrakoplovstvo. Ono što očekujemo jest da se prekine s privatizacijom zračnih luka i zrakoplovnih tvrtki. U Grčkoj je nakon prijedloga programa pomoći koji zapravo predstavlja ucjenu pa, prodao je, vlada je prodala jedan, jednu regionalnu zračnu luku pod pritiskom e, euroskupine. I to se sve sada odvija pod nadležnošću Frankfurta koji je pak pod kapom Lufthansa. I mislim da se tu zapravo radi o ponižavanju Grčke jer na taj način će Frankfurt imati e, zapravo uticaj nad e, turizmom u Grčkoj. Mislim da će to biti jedan novi oblik kolonijalizma i one će donositi odluke o politici, određivanju pristojbi u ostalim zračnim lukama u Grčkoj. Ljudi u Grčkoj se bore kako bi obvezali vladu da prekine sa tom obvezom da se provode ovakve imperialističke mjere. Gospodin Piper će sada dobiti riječ. Htio sam pozdraviti brojnu publiku i Podsjetiti vas da je ovo vrlo stručna rasprava sa povjerenicom, a naročito sa zastupnicima koji su članovi nadležnih odbora, naročito odbora za prometa. rasprava se vodi o budućnosti zrakoplovstva. Uskoro će se ova vječnica popuniti jer imamo i glasovanje. Gospodine Piper, imate minutu i 30, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođo povjerenice. Europsko zrakoplovstvo nalazi se izloženo pritiscima, znamo da tu imamo trgovanje emisijama, prava radnika i subvencije, a posljedice svega toga su dramatične. Tu mislim na ono što se dogodilo u posljednjim godinama. Izgubljeno je 20.000 tisuća radnih mjesta i zbog toga poduzeća u ovom sektoru trebaju nov zamah. Naravno, moramo tu i voditi računa i o spajanjima, što je doista bolno, ali potrebne su nam i nove okvirne okolnosti u Europi. Povjerenice Bulc treba shvatiti ozbiljno pravo tržišnog natjecanja. Ako postoje nelojalna konkurencija, tome mora se stati na kraj. Postoje zakoni u tom smislu i zemlje članice moraju nastojati imati učinkoviti zračni prostor. Jedinstveno europsko nebo znamo da treba poboljšati ozračje za to i naš parlament treba i e, više razmišljati o tome. S jedne strane to podrazumijeva i veće obveze, a s druge strane vidjet ćemo hoćete li vi ponuditi nešto što će učvrstiti konkurentnost. Danas e, činimo prvi korak u tom pravcu. Ova rezolucija sadrži brojne važne točke kada je riječ o poticanju tehnologije, tehnološkog napretka, konkurencije i konkurentnih zračnih luka. To su odlična polazišta za komisiju, a vidjet ćemo što će uslijediti dalje. Hvala. Zastupniku Jeli na jednu minutu. Dobrodošla povjerenice Bulc. Ja sam tek e, jedan od rijetkih glasova koji predstavljaju turizam u ovom parlamentu. To je moje, mm, to je područje kojim se ja bavim. E, u tom, u tom sektoru radi 10 milijuna zaposlenika i 2 milijuna tvrtki. Sa turizmom su povezane zrakoplovne kompanije, hoteli, čitav niz dionika. I a Europa je kao što znate destinacija broj jedan u svijetu. No to bi se moglo promijeniti u nadolazećim godinama. Koje su glavne prepreke? Prvo, mm, vizni režim. Moramo razgovarati o eh, ukidanju viza za pojedine državljane. Te druga stvar su prepreke eh, koje onemogućavaju turistima iz Kine da dođu u Europu. Ovo je vrlo e, važan sektor u kojem imamo jako puno radnih mjesta. Gospodin Van Dalen, na jednu minutu. Svi znamo da je Europska komisija pripremila ovaj paket, a danas, malo prije nego što smo čuli prezentaciju Europske komisije, dobili smo čitav niz lijepih želja. Šteta što je potrošen sav taj papir za pripremu ovog prijedloga. Ja se nadam da ćemo e, stvoriti jednake uvjete za zrakoplovstvo unutar Europske unije, ali i kad je riječ o Bliskom istoku. Tamo treba insistirati na e, povećanju sigurnosti. Na primjer, bolje kontrolirati prtljagu nakon ovoga što se dogodilo u Sharm el Zatim, prakse poput dumpinga treba zaustaviti. Tek onda će to biti odgovarajući paket. Hvala vam, sada zastupnik Riko, Rike. Hvala vam. Dragi kolege, ova rezolucija koju, koju mi podržavamo pokazuje do koje mjere, zapravo kolika očekivanja parlament ima od ovog eksperimenta. Moramo voditi računa o mm, pravima putnika. Mi moramo, zato što vijeće želi zadržati nadležnost na tim područjem i veliko je pitanje hoće li država članice učiniti korak naprijed. Još jedno pitanje koje imam je sljedeće. U trenutku kada dajemo sve više e, nadležnosti i ovlasti Europskoj e, agenciji za zrakoplovnu sigurnost, E, mislim da nije pravi trenutak za e, rezanje sredstava za te iste agencije. E, zrakoplovstvo nudi mnoge mogućnosti i kad je riječ o inovacijama i istraživanjima i ovaj zrakoplovni paket je potreban kako bismo potakli razvoj tog sektora, a ne ga usporili. Hvala vam, sada gospodin De Grandes. Da, ja moram pohvaliti ovu rezoluciju i sadržaj te rezolucije. Ovaj sektor treba jedan novi zamah i osigurati mu konkurentnost i održivost. Trebamo osnažiti evropske avioprijevoznike i zračne luke. I moramo zrakoplovnom sigurnostu, e, zrakoplovnom prometu pružiti veću sigurnost. Isto tako, komisija mora uzeti u obzir e, reciprocitet kad je riječ e, o odnosima s trećim zemljama. Imajte na umu da je to sektor u kojem se zapošljavaju visoko kvalificirane osobe. Sigurnost treba mm, unaprijediti, to da, i iščekujemo sa znati željom prijedloge komisije. No tu je i tema jedna koju ne možemo zanemariti. Točka 28 koji se odnosi na Gibraltar i o korištenju zračne luke u Gibraltaru. E, spominje se navodna blokada koja ne postoji. Ovdje je problem o suverenitetu. I zbog toga komisija niti vijeće nemaju to što reći. To je e, riječ o problemu u kojem se bave dvije države, Španjolska i Ujedinjena kraljevina. Mm, to je nešto o čemu razgovaramo, nastojamo riješiti naše stare sukobe. a Ujedinjenoj kraljevini želimo da ostanu u Europi. La parola De Monte. Hvala, vama sada zastupnik De Monte. Zastupnica. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenica, mislim da je jako važno mm, jasno utvrditi izazove u zrakoplovnom sektoru. Predviđa se porast prometa i e, veći pritisak od konkurencije u Europi. I zbog toga vijeće mora što prije usvojiti uredbu o dodjeli e, slotova u zračnim lukama. Moramo promovirati provedbu jedinstvenog europskog neba kako bismo na najoptimalniji način koristili europski zračni prostor i ispunili potrebe naših korisnika. Ovaj će se paket odnositi i na turističku industriju, zato što će olakšati planiranje putovanja. No liberalizacija ne smije ići na uštrb e, socijalnim e, propisima i sigurnosti s obzirom na nedavne događaje koje ne smijemo brzo zaboraviti. Hvala vam, sada zastupnik Zlotovski. Gospođo povjerenice. Broj putnika u, u zrakoplovstvu neprestano raste i to je nešto čime se možemo ponositi. No, taj oblik prijevoza ima i svoje negativne e, strane. Europska komisija ima pravo kada pokušava osmisliti novi zrakoplovni paket, no taj paket ne smije dovesti do toga da zakočimo razvoj našeg zrakoplovnog sektora. Ne želimo dodatno opteretiti naše poduzetnike, niti administrativno, niti financijski. Stoga moramo uzeti u obzir sigurnost naših e, putnika i naših pilota, te pronaći način da uklonimo sve moguće prijetnje u e, najranijoj fazi. Zatim, inovacija je ključna za pripremu novih alata u kontroli zračne plovidbe. Zbog toga moramo e, nastaviti ulagati u infrastrukturu, možda to učiniti malo pametnije nego što smo e, to činili do sada. To znači da e, ne moramo ulagati samo u aerodrome, već i u veze između njih i u gradove. Isto tako moramo pronaći način da izbjegnemo nepoštenu konkurenciju koja ne poštuje pravila tržišta i moramo pronaći odgovore na sva ta pitanja. Hvala vam, sada zastupnica Bilbao Barandika. Hvala vam. Gospođo povjerenice, Europska unija ima novi paket o, e, zrakoplovnoj e, industriji i pokazati da možemo se izdignuti iznad interesa pojedinih e, država i ponuditi tu mogućnost našim građanima i tvrtkama. Zbog toga moramo raditi na provedbi jedinstvenog evropskog nedba. Sve će to pomoći našim aviokompanijama. I jedino zajedno ćemo uspjeti. Na globalnom tržištu moramo pronaći način da se izbjegne nepoštena konkurencija između avioprijevoznika, proizvođača dijelova i oprema. I isto tako koji, onih avioprijevoznika koji smanjuju socijalna prava radnika i ne poštuju sigurnosne mjere. Zatim moramo raditi i na integriranom, integriranim kartama koje će kombinirati zračni prijevoz s ostalim oblicima prijevoza. putnika je sve više i sve su zahtjevniji i zbog toga moramo ulagati u nove inovacije. Zbog toga, gospođo povjerenice, željno i radoznalo iščekujemo vaš prijedlog. La parola Hvala vam, sada zastupnica Lukačevska. Hvala vam. Sektor inovacija znatno doprinosi mm, našem gospodarstvu povećava se broj radnih mjesta, povećava se turizam, a i mm, povećavaju se kontakti među ljudima, a to pomiče onda, promiče mobilnost i koheziju. Ovaj sektor e, je odgovoran za gotovo 5 milijuna radnih mjesta u Europi i donosi oko 365 milijardi eura. Sve to pokazuje koliko je to bitno, no istovremeno znamo i s kojim se problemama ova industrija suočava. I zato bismo morali um, poduzeti nešto, uh, dakle osigurati poštenu, pošteno tržišno natjecanje, osigurati dobre veze, ali istovremeno insistirati na sigurnosti putnika. To će biti moguće ako budemo razvijali dodatno taj sektor. Zatim moramo mm, voditi računa i o pravima putnika te o e, pravima aviokompanija. Zatim moramo e, provoditi i zajednički evropski, e, to jest zajedničko evropsko nebo, zato što ćemo jedino zajedno biti konkurentni. Nadam se da će komisija brzo djelovati i da ćemo uspjeti sve ovo postići. Nadam se da ćemo, ovoga puta imati dugotrajnu i učinkovitu strategiju za cjelokupni zrakoplovni sektor u Europi. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Senalova. Hvala vam. Gospođo povjerenice, kolege. I ja bih se e, htjela osvrnuti na ovaj e, paket svi znamo da je to tržište jedno od najliberaliziranijih na, liberaliziranijih na svijetu, a konkurencija je ogromna. Znamo i za loše prakse, znamo za pad socijalnih standarda. Pogledajte u kakvoj situaciji trenutačno živi e, zaposlenici, na primjer kabinsko osoblje, rade pod stvarno lošim uvjetima i ne smijemo zanemariti socijalne aspekte u zrakoplovnoj industriji, posebice ako mogu ugroziti sigurnost E, zrakoplovnog prijevoza, zato što će sigurnost putnika zapravo i odrediti budućnost zrakoplovnog prijevoza. Hvala gospodine Dalton. Zrakoplovstvo je ključno za gospodarski razvoj. Ryanair i EasyJet su učinili puno više za regionalni razvoj od svih sredstava iz Europske unije. S druge strane, zrakoplovstvo je i globalni biznis, stoga moramo biti otvoreni, konkurentni i trebale trebaju nam inovacije. To znači da moramo pronaći nove načine upravljanja zračnim prometom. Isto tako moramo insistirati na provedbi jedinstvenog europskog neba i sklopiti e, sporazum o zrakoplovstvu sa našim partnerima. U vremenima ograničenih kapaciteta bismo morali koordinirati naše regionalne napore, recimo u Birminghamu, što je u mojoj izbirnoj e, e, jedinici. 71, eh, funta ili 100 eh, eura je porez kojeg zrakoplovne kompanije plaćaju kao u smislu zeleni porez. Mislim da taj porez treba smanjiti, moramo biti fleksibilni i inovativni zato što ovdje poslujemo na globalnom tržištu. Hvala vam, sada zastupnik Van Miltenburg. prava putnika su ovdje u pitanju i e, revizija uredbe e, e, je sada blokirana u vijeću ne znam koji su tu politički problemi u Velikoj Britaniji i Španjolskoj, ali ove političke sumnje i senzibiliteti e, sada blokiraju cijeli zrakoplovni sektor u Europi. E, prijevoznici e, žele da se njihova prava prepoznaju komisija treba objasniti sadašnje propise u očekivanju novih. Ovdje nisam sretan, vijeće mora izdati nove propise i regulativu jer samo s novim propisima možemo povećati e, sigurnost ja bih pozvao naše nizozemske kolege u vijeću da djeluju, jer to se nas odnese otječe. Hvala sada gospodin Bach. vielen... Eh, e, gospođo povjerenice, hvala lijepa na vašoj prezentaciji. Slažem se da je e, lovstvo potrebito novih impulsa kako bi cijela branša došla u jači e, položaj. E, stoga trebamo dugoročnu strategiju. Mnoga izravna radna mjesta traže sve obzire na razna razmatranja traže djelovanje Međutim, nikada ne smijemo zaboraviti socijalnu dimenziju. radni uvjeti imaju e, direktan utjecaj na sigurnost putnika e, i uopće sigurnost zrakoplovnih luka. E, trebamo visoko kvalificirane i motivirane stručnjake, stoga moramo održavati socijalni dijalog E, trebamo također e, jasne definicije što je to domaća luka što ne trebamo što moramo ukinuti jesu dubiozne prakse e, jeftinih prijevoznika koji ukidaju nezavisnost zaposlenika imaju loše radne uvjete hvala lijepa La parola Riječ ima gospodin Nilsson. herr eh, kommissionär, eh, eh, Veseli me zaista, veselim se na prijedlog u prosincu. Prošle smo godinu vidjeli kako tržište rada u zrakoplovnom sektoru sve više izgleda kao divlji zapad. Socijalne norme, E, plaće su bile sve pod pritiskom poslodavaca, a to ugrožava i sigurnost. E, protiv toga trebamo nešto poduzeti, trebamo regulativu. E, moramo bolje surađivati, ne možemo dozvoliti da sigurnosna pitanja padaju između dva stolca ovlasti EASE treba osnažiti. E, e, ako želimo podršku naših građana, onda to imamo sigurno kod sigurnosti u zrakoplovstvu. E, postoji veza između loših socijalnih uvjeta i lošije sigurnosti. To je sigurno. Riječ ima gospodin Koh. Dragi kolege i kolegice, gospođo povjerenice, Pozdravljam e, sada ovu raspravu o cijelom paketu. Kako, e, e, tako ćemo dobiti koherentne propise koji neće biti jedni s drugima u suprotnosti. To je obećavajući koncept koji nismo prepoznali kod četvrtog željezničkog paketa. Nakon ovog paketa možemo imati i cestovni paket E, kao i paket za pomorski prijevoz. To je vrlo dobro. E, zrakoplovstvo ima e, globalnu komponentu, stoga moramo se usmjeriti prema globalnim mjerama jer inače ćemo imati kaos. To je jednako važno kao TTIP E, moramo također održati e, konkurentnost zrakoplovnog e, sektora. Veseli me što je ovdje istaknuta važnost poticanja konkurentnosti. Mi smo izloženi nepravednoj konkurenciji recimo zaljevskih država Stoga je poželjno da se komisija e, pozabavi tim pitanjem i e, donese e, mjere koje će pogodovati zrakoplovnom sektoru. Države članice mi možemo biti samo pouzdan partner ako imamo jedinstveno europsko nebo i jedinstvene propise za cijelu Europsku uniju. Hvala. Parola Simon. Zastupnik Simon. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Problem u zrakoplovnom sektoru već godinama je u tome što se prema njemu ponašamo kao sektoru, postavljamo pitanja o sektoru, a ne postavljamo pitanja o tome kako se taj sektor uklapa u gospodarstvo, u cijelo društvo. Zbog toga na kraju krajeva se nalazimo, zatičemo u smiješnim situacijama poput Velike Britanije gdje se revizijom odlučio izgraditi 77. aerodrom u Londonu, dok je ono što nam je doista potrebno povećati kapacitet regionalnih aerodroma, primjerice Birminghama. Aerodrom u Birminghamu zarađuje preko milijardu milijardu funti za lokalno gospodarstvo, 2, milijarde za nacionalno, a moglo bi i trebalo bi to biti mnogo više. Kad razmatramo stratešku važnost našeg aerodroma i cjelokupnog gospodarstva, moramo imati na umu radne uvjete i ljude koji ondje rade. Ne želimo ugovore koji su nestabilni i iskorištavanje zaposlenika na tako važnim mjestima. Zahvaljujem, zastupnik Dagijar. Zastupnica. Zahvaljujem predsjedatelju, povjerenice, kolege. Izazovi pred zrakoplovnom industrijom u in Europi doista su znatni. Ovdje govorimo o zrakoplovnim eh, poduzećima, aeronautičkoj industriji, ali i o aerodromima. Aerodromi se suočavaju sa sve većom i sve snažnijom konkurencijom, često nelalnom konkurencijom trećih zemalja. I europska povezivost aerodroma, međusobna povezanost se smanjila što je u snažnom kontrastu sa onime što se događa u trećim zemljama. To zajedno sa promjenom ruta znatno je utjecalo na regionalne aerodrome i zbog toga sam ovu priliku željela iskoristiti da vam se povjerenice obratim i kažem da smatram da je za Europsku komisiju ključno da u svoj rad uključi i strategiju za regionalne aerodrome unutar ovog paketa. Treba na umu imati državne potpore i regionalne aerodrome mora doživjeti kao jednim dijelom ovog rješenja. Dakle, trebalo bi ih se bolje uklopiti u središnja velika prometna čvorišta i za to je potrebna jasna vizija komisije. Ovi regionalni aerodromi spajaju, povezuju ljude, usluge, robu. Transport i infrastruktura također su od velikog značaja, a isto tako i aerodromi kao ulazne točke za turizam. Dakle, to je sve od velikog značaja za gospodarstvo i isto tako za koheziju unutar regije. Hvala. Zastupnik Hvala vam predsjedavajući. Europski zrakoplovni sektor se mora suočiti sa brojnim izazovima, opasnostima i promjenama. I zbog toga od Europske mm, komisije očekujemo ambiciozan paket koji će se temeljiti na pojmovima održivosti i konkurentnosti. Ne možemo zanemariti učinak zrakoplovstva na klimu i pogotovo ako se uzme na, u obzir da je sektor prijevoza na drugom mjestu zbog e, emisija stakleničkih plinova, te da Međunarodna e, zrakoplovna organiza, organizacija civilnog zrakoplovstva e, radi na tome da smanji e, emisije stakleničkih plinova do kraja 2016. Zato smatram da bi komisija trebala osmisliti rješenja koja će biti usmjerena prema smanjenju e, emisija CO2, kao što to traži i COP21, te da će raditi na e, novim inovacijama te na novim komercijalnim modelima poput emisije integriranih e, karata. Moramo pokrenuti mjere kako bismo snažili strukturu europskih aviokompanija i potaknuli zemlje članice da unaprijede svoju infrastrukturu kako bi e, sektor se mogao natjecati sa e, međunarodnom konkurencijom. Zahvaljujem zastupnica Flašikova Benjeva. Ovaj sektor je jako važan E, i e, stvara mnoga razna mjesta i veliki, daje veliki doprinos e, BDP-u. 500 tisuća suradnika ima ovaj sektor, što pokazuje važnost industrije. Cilj bi trebao biti da se stabilizira zrakoplovni prijevoz trebamo liberalizirati e, sustav, ali davati visoko kvalitetne usluge. E, novi propisi moraju osigurati i sigurnost e, putnika. To ne smije dovesti međutim do, do toga da se putnike previše opterećuje kad pogledamo prava putnika, s time stojimo prilično loše u mnogim zračnim lukama. Hvala lijepa. Zastupnik e, Gospođo povjerenice, u svibnju ove godine dan e, na studija e, sveučilišta u Gentu pokazala da jeftini prijevozi e, e, jeftini prijevoznici često koriste studente e, to dolazi sve to se pojavljuje sve češće a isto tako i zastave pogodnosti to se prednjelo sada i na zračni prijevoz a sve to ide e, na uštrb zaposlenika e, a i putnika. Zaposlenici su pod velikim pritiskom. Ovog smo e, tjedna čuli da moramo ukinuti nesigurnost radnih mjesta u Europi. Naravno, to ne može učiniti samo jedna povjerenica. Što ćete učiniti povjerenice Bulc da se ukinu ove nepoštene prakse? u zračnom prevozu? Kako ćemo osigurati dobre radne uvjete? Hvala Zastupnica Hvala. Budući zrakoplovni paket savršena je prilika da se razmotre aranžmani za sigurnost zrakoplova. To poznajemo pod djelatnostima EASE. I zrakoplovstvo je važno unutar Europske unije i kao gospodarska grana, ali i kao inovativna gradna, primjerice vezano s kompozitne materijale. Airbus u mojoj regiji zapošljava tisuću ljude, tisuću ljudi što izravno, što neizravno u nabavnom lancu, ali postoji zaostatak, odnosno kašnjenje aviona kojih šest tisuća čeka certifikaciju zbog kašnjenja do kojih je došlo u Aziji. Industriji očenički treba e, revizija pravila i agencije kako bismo ostali konkurentni u jednoj globalnoj industriji. A što je najvažnije, kao članica proračunskog odbora, mogu reći da to ne treba biti nikakav dodatni trošak za europski proračun. Dakle, molim vas iskoristiti ovu priliku da agencije učinimo funkcionalnijima, e, da počnu raditi za industriju i da se održe visoki standardi sigurnosti e, koji u ovoj industriji postoje. Hvala. HDI, ja i spontano za riječ. Prva zastupnica, gospođa Klune. Zahvaljujem. E, hvala vam, radujem se sljedećem mjesecu, e, povjerenice Bulc, vašem paketu za zrakoplovstvo. Zrakoplovstvo je vrlo dobro bilo za Europu, liberalizacija našeg prostora od velike koristi bila putnicima, što je još važnije poslovne zajednici i u pravu ste neke zrakoplovne kompanije dobro rade, neke ne. Došlo je do konsolidacije, rođenja novih e, aviokompanija koje vrlo dobro obslužuju naše regije, spomenut je Ryanair, EasyJet, koji doista do nekih udaljenih regija dosežu. No morate djelovati i po pitanju jedinstvenog europskog neba, slotova, prava putnika i drugoga. Znam da ćete se, kako bi se poboljšala konkurentnost europskih aviokompanija time pozabaviti. Također pozdravljam činjenicu e, da ćete također surađivati sa e, aviokompanijama van Europske unije, primjerice onima u zaljevskim državama, jer važno je izgraditi sve obuhvatne e, zrakoplovne sporazume oni su važni partneri, neće nestati, a naši putnici u Europi također ih koriste i neće im se dopasti ako e, počnemo štititi svoje aviokompanije i zbog toga nam trebaju sveobuhvatni sporazumi i tu vam želim svu sreću, znam da će se Parlamentu to također uključiti jer ovo je jedna, jedno globalno gospodarstvo unutar kojega ne možemo samo gledati prema sebi i pokušati zaštititi ono što povijesno imamo. Moramo gledati prema vani zbog dobrobiti svojih potrošača i onih koji posluju na globalnoj razini. Zastupnik Marijas. i paralelno s tim e, je to povezano sa zračnim prijevozom u Europi i tu imamo ogroman promet e, e, i mnogo izravnih radnih mjesta. Trojka i mjere štednje na zapovjet gospođe Merkel je dovela u krizu 14 zračnih luka E, uključujući i e, Atensku zračnu luku. E, trebamo imati suvereno mjesto za radna mjesta u Europi. Moramo potaći i turizam. Grčka o tome ovisi. Moramo imati i konkurentnost. Zračne luke su pod njemačkom dominacijom E, Njemci tu imaju sva prava, to Grci neće dozvoliti. Zastupnik, zastupnik Zahvaljujem predsjedatelju. Dame i gospodo, dragi kolege, snažno podržavam ovaj zrakoplovni paket koji će omogućiti e, održiviju zrakoplovnu industriju u Europi, poboljšati konkurentnost sektora, osnažiti aviokompanije, aerodrome i aeronautičku industriju. Također će osigurati poštene uvjete za sve na globalnom tržištu i postaviti dugoročne strategije za zrakoplovni sektor Europe. Europska komisija mora podržati inovacije u smislu kontrole zrakoplovnih sustava, multimodalnih rješenja i drugoga, jer je važno da se pak, kroz ovaj paket podrže mjere koje brinu i o zaštiti okoliša i o globalnom tržištu što se tiče e, CO2 emisija koje dolaze iz zrakoplovnog sektora. Komisija je suočena sa znatnim pritiskom, tako da bi trebala ove sve stvari uzeti u obzir kada se provodi direktiva o naknadama za aerodrome, a paket bi isto tako trebao uključiti dugoročno strateško planiranje Europske unije kako bi se pozabavili mogućnostima i izazovima pred regionalnim aerodromima unutar Europske unije. Zastupnik Pajn. Europska komisija u subotu je odlučila da Estonian Air, naša zrakoplovna kompanija, e, prima državnu potporu od vlade koju mora vratiti. To je dovelo do stečaja naše nacionalne aviokompanije, dovelo je u pitanje našu konkurentnost, 160 ljudi je izgubilo radna mjesta, i rečeno je da državna potpora koju je vlada pružila je štetna i šteti konkurenciji. No, kakve konkurenciji ovdje govorimo? Estonija ima vrlo malen broj zrakoplovnih veza, mnogo aviokompanije ne želi letjeti u Estoniju. Stečaj naše nacionalne aviokompanije smanjuje našu konkurentnost i veze između Estonije i ostatka svijeta samo čini sve težima kako takav takva politika služi interesu Europske unije. Novi paket također bi trebao razmotriti činjenicu da konkurencija ne funkcionira na uobičajen način u perifernim područjima. Trebali bismo imati iste uvjete za sve države članice i zakonodavstvo bi se moralo promijeniti kako bi manje periferne zemlje mogli imati izravne veze sa većim gradovima u svijetu, jer samo po sebi tržište to neće moći učiniti. Hvala. E, zastupnik Zagorafa, zastupnica. E, govorimo ovdje o konkurentnosti u, u evropskom zračnom prijevozu o radnim mjestima, o socijalnoj sigurnosti, o putnicima. Ako sve to ne funkcionira za putnike, za građane, eh, eh, eh, ako je to samo jedan državni monopol, njemački monopol u Grčkoj, to su kolege već rekli, 14 zračnih luka su sada predani Fraportu sa vrlo strogim uvjetima. To je nešto e, što pogađa one e, koji su već ekonomski kažnjeni. E, mi sada više nemamo nikakvog, nikakve perspektive rasta jer nema ni ulaganja. To je žrtva koja nam je nametnuta politikom štednjem. Ne možemo prihvatiti ovaj monopol Njemaca koji ide na teret E, Grčke. To je loše za e, zaposlenike. Oni su sada taoci. E, kako si predstavljate funkcioniranje Europe, gospođo povjerenice? Zahvaljujem zastupnik Kelly. Hvala vam. Dakle, živo sam u večerašnjoj raspravi, mnogo naučio iz nje, a sada bih tri točke iznio. Komisija se treba pozabaviti sa praksama trećih zemalja na globalnoj razini, jer naša industrija također zaslužuje poštene uvjete. Nadalje, e, karbonski otisak, to je još nešto što zade brigu, jer je doista znatan i komisija bi trebala ograničiti emisiju oni koji predstavljaju parlament na COP21 u Parizu e, očekuju da bi se pomorska i zrakoplovna industrija mogla uključiti u globalni sporazum kojeg se, kojeg se nadamo da će biti postignut. I spomenute su zrakoplovne industrije u Europi. Ryanair je irska aviokompanija koja je vrlo uspješna, njezin tržišni udio raste, dionice se poboljšavaju i nedavno je obećao da će irske vladi da će smanjiti poreze na putnike, što je vrlo dobar poticaj za daljnji razvoj poduzeća. Hvala. Zahvaljujem. U ime komisije povjerenica Vileta Bulcima riječ. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, ovo je doista bila nevjerojatna rasprava koja samo pokazuje koliko je ova tema važna i usprkos velikim izazovima znam da ćemo se ovim pitanjem pozbaviti na najbolji mogući način, uključivši sve dionike. Ukratko bih reagirala na neka od vaših pitanja i komentara. Nažalost, neću moći odgovoriti na sve zbog vremenskog ograničenja. Mogla bih također govoriti vrlo brzo, no to bi bilo prilično izazovno i za naše prevoditelje. Dakle, pozabavit ću se onim pitanjima kojima mogu, a u slučaju da želite odgovor i niste dobili odgovor, slobodno pošaljite pitanja i pismenim putem. Prije svega najčešće spomenuta pitanja su zaštita poštene tržišne konkurencije. Komisija planira podržati ovo pitanje u zrakoplovnom sektoru i za to postoji, postoje različiti alati. Prije svega promicanje e, bilateralnih ugovora o pružanju zrakoplovnih usluga, nadalje promicanje ugovora o pružanju e, zrakoplovnih usluga sa našim trgovinskim partnerima, što donosi do sveobuhvatnih sporazuma. I isto tako mogućnost e, boljeg pregovaranja sa trećim zemljama e, gdje se želimo pobrinuti da isključiva nadležnost komisije i nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje bude u potpunosti e, poštovana. Sljedeće pitanje bilo je pitanje potpora. Istaknula bih da samo postojanje potpora je nešto što je navodno, a ne dokazano, a čak da takve potpore postoje, morali bismo vidjeti da li one doista imaju negativan učinak na europska poduzeća. I to je ono što zapravo pokušavamo utvrditi. Nemojmo zaboraviti da gubitak konkurentnosti u zrakoplovnoj industriji Europe je razlog niza e, čimbenika. Zbog fragmentacije zrakoplovnih sustava, nedostatka provedbe jedinstvenog europskog neba, pa sve do nedovoljne, nedovoljno infrastrukture i nedostatka jednakih uvjeta za sve. Komisija se svima ovime planira pozabaviti u svojoj zrakoplovnoj strategiji. Što se tiče uredbe 868-2004, do sada, što je zanimljivo, nije zaprimljen niti jedan prigovor iz industrije, usprkos čestim tvrdnjama o nepoštenim praksama od strane trećih zemalja. Komisija je zbog toga trenutno u procesu finalizacije interne revizije uredbe 868 2004. E, planira se također i slijedna inicijativa za zrakoplovnu strategiju početkom 2016. Što se tiče radnih uvjeta, Na konkurentnom zrakoplovnom tržištu pritisak za snižavanje operativnih troškova je znatan. To može utjecati na socijalna pitanja. Komisija kroz svoju zrakoplovnu strategiju planira pozabaviti se sa svim tim izazovima. E, dionici u cijelom lancu trebali bi profitirati od velikog potencijala i omogućiti zadržavanje socijalnog programa i stvaranje visoko kvalitetnih radnih mjesta. U tom kontekstu najvažnija stvar je snažan socijalni dijalog. A mislim da smo za to uspostavili e, vrlo dobre uvjete e, u lipnju 2015. na konferenciji o socijalnim pitanjima o transportu. Također se spominje etičko pitanje zapošljavanja i važno je sve pravne i činjenične elemente o razvoju tržišta imati u vidu kako bi se shvatila implikacija o mogućnosti upotrebe netipičnih oblika zapošljavanja u zrakoplovnoj industriji i implikacijama toga na ovaj sektor. U tu svrhu e, komisija će objaviti studiju o radnim uvjetima i zapošljavanju u zrakoplovstvu i na aerodromima. EASA je također organizirala radnu skupinu koja procjenjuje sigurnosne aspekte tih novih poslovnih modela. Osposobljavanje i vještine, sigurnost u Europi zadovoljavaju najviše standarde, što tako mora i ostati, neke vještine i kompetencije još uvijek nisu dovoljno široko raspoložive i bit će ih potrebno razviti. Osposobljavanje bi trebalo dobiti najviši prioritet, i u tom smislu Virtualna akademija EASE e razvija se u jednu stvarnu europsku mrežu akreditiranih instituta za osposobljavanje u zrakoplovstvu. Zajednički standardi što se tiče sposobnosti zrakoplovnih inspektora i još su jedna stvar kojom se bavimo. Što se tiče zaštite okoliša, Europska unija je također e, snažne zakonodavne alate uvela po put e, program za smanjenje emisije CO2. To je globalni mehanizam koji bi trebao smanjiti porast emisija do 2020. i pripomoći usvajanju prvih CO2 standarda za letjelice. Izazovi i problematika Gibraltara također je spomenuta i time bih se željela pozabaviti. Ovdje se dovodi u pitanje rad triju europskih institucija od više godina gdje Europska unija želi nastaviti predano raditi u ovom polju i zbog toga pozivamo obje uključene strane da zauzmu konstruktivan pristup i pronađu pragmatično rješenje. Zrakoplovna strategija trebala bi omogućiti politički zamah kako bi se u ovom pitanju napredovalo i to osobito po pitanju prava putnika koja, mnogi, koja su mnogi od vas spomenuli. Za kraj, predsjedniče, poštovani zastupnici, komisija planira predložiti svoju zrakoplovnu strategiju e, početkom prosinca e, i za to ne postoji nikakvo čarobno rješenje no, radi se o jednom početku procesa koji bi nas trebao dovesti ka snažnom, konkurentnom zrakoplovnom sektoru i čak i snažnijem jedinstvenom zrakoplovnom tržištu. Radujem se nastavku uh, uske suradnje sa svima vama i nadam se da ćemo uh, doći do stvarnog napretka te da će europsko zrakoplovstvo i dalje uh, biti predvodeće u svijetu. Hvala. Thank you very much, Commissioner. Hvala, Dobio sam sedam prijedloga rezolucija na kraju ove rasprave. Ovime zatvaramo raspravu, a glasanje je predviđeno sutra. Podsjećam sve kolege zastupnike da se trenutačno odvija deveti um, festival Lux. to je festival na kojem Europski parlament e, nagrađuje najbolje autorske filmove upravo kako bi se promicala kinematografija u Europi. Svi filmovi koji su došli u finale Mediterraneo, Mustang i Urok su imaju engleske titlove. E, nagradu dodjeljuje Europski parlament. Stoga vas molim sve da pogledate ta tri filma i da onda glasate do 23. studenog. Zato što će 24. biti održana ceremonija dodjele nagrada. Zatim želim obavijestiti e, i publiku koja prisustuje ovoj sjednici da e, glasati mogu i e, građani. Dakle, i građani mogu ocijeniti taj film, te filmove. Ako želite glasati, posjetite web stranicu Lux e, Prize i kliknite na Vote for your favorite film. Mislim da je to odličan način da se i građani uključe u promociju europske kinematografije. Stoga molim vas da do 23. Um, zastupnici mogu glasati. Molim vas da vas što veći broj pogleda te filmove i, glasa. Znam da na početku sjednice potpredsjednik eh, već obavijestio vas o ovome festivalu i ovom glasanju. I evo ja to sada ponavljam, jer smatram da je stvarno, da jako, da je stvarno jako bitno da sudjelujete u izboru najboljeg filma. Dakle, filmova je tri, Mediterana, Urog i Mustang. Ovime prekidamo sjednicu i nastavljamo u 19 sati sa glasanjem.